Um, Dobar dan, dragi kolege. Dobar večer. Dobrodošli na naš uh, izvanredni sastanak u Strasburu. Zaprimili ste prijedlog dnevnog reda za ovaj sastanak i ako nema nikakvih zamjerki, onda smatram da je dnevni red usvojen. Imamo Usmeni prijevod na 20 jezika i kao i obično imate dostupno na eh, aplikaciji i mitingu elektronički dosije za ovaj sastanak. Isto tako će se sastanak prenositi na internetu. Također bih htjela podsjetiti da smo imali neslužbeni sastanak sa gospođom Hajni. Ona je predsjednica koalicije visoke ambicije i predsjednice Maršalskih otoka. Taj sastanak će se zapravo održati u okviru posjeta predsjednice Hajni. E, imat ćemo plenarnu raspravu vezanu uz povlačenje Sjedinjenih država iz Paškog sporazuma i bit će e, vrlo dobra prilika imati neslužbeni sastanak sa e, jednom od država kojih se najviše tiče borbe protiv klimatskih promjena a i u okviru sastanka COP23 u studenom je to važno. Molim vas da e, budete mnogobrojni na tom sastanku koji će se održati od 9 do cirka 10.30 u srijedu, dakle 14. lipnja. Eto, ovdje smo na izvanrednom sastanku, prije svega kako bismo održali razmjenu gledišta s prvim potpredsjednikom Europske komisije, gospodinom Fransom Timmermansom. Želim vam srdečnu dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Sigurna sam da ste vrlo rado ovdje gost u odboru, budući da mi jako detaljno pratimo vaš rad, te se nadamo da će to također pomoći u realizaciji naših ideja i nada za budućnost. Kao što znate, teme koje su povezane s klimatskim promjenama su e, prioritet za naš odbor i to će dalje ostati visoko na našem dnevnom redu sve do kraja ovog saziva. Kao što znate, o ETS-u smo trenutno u trijalozima. Radimo isto tako na e, lulu cf u i podjeli e, napora. Imamo i paket o čistoj energiji i kao što je inače slučaj sa paketima, što mi inače cijenimo, jer onda možemo dobro komunicirati s javnošću o našem radu, a istodobno nam to donosi dosta posla. Mi ipak želimo s time nastaviti i stoga nam je drago što imamo taj paket na stolu. Što se tiče vaših horizontalnih odgovornosti za održiv razvoj, mogu reći da sam sigurna, a to znamo i od vas, da ste vi jako zainteresirani za tu temu. Rado bismo čuli više o općenitom pristupu Europske komisije kada se radi o održivosti, a posebice bismo rado čuli što namjeravate učiniti vezano uz provedbu e, ciljeva održivog razvoja u internim i vanjskim politikama Europske unije. Kao što znate, naš odbor trenutno radi na izvješću na vlastitu inicijativu vezano uz aktivnosti Europske unije za, postizanje održivosti i upravo smo poslali izaslanstvo na konferenciju o oceanima eh, o posebite cilju održivog razvoja broj 14. Rado bismo se tako čuli kako mislite provesti e, akcijski plan o kružnom gospodarstvu i posebice što se tiče vašeg stava o strategiji za plastiku, jer je to nešto što je jako važno za nas. Ne želim više oduzeti vrijeme, ali moram spomenuti da u našem radu o zdravstvu i sigurnosti hrane kao što sam spomenula na sastanku, to je na konferenciji predsjednika odbora, nismo jako zadovoljni sa napretkom koji je tu ostvaren prije svega što se tiče otpornosti na antibiotike. Jer mi kao Europski parlament smo zatražili i to nekoliko puta akcijski plan s kojim bi se nastavili na onaj akcijski plan koji je zapravo istekao prošle godine i uz to smo se nadali da će doći do zakonodavnih mjera. Što više, još uvijek nam treba pomoć Europske komisije kako bismo pokrenuli onaj e, paket o e, veterinarskoj medicini. Mi smo to usvojili na razini parlamenta, ali je to trenutno u zastoju u okviru pregovora s vijećem i stoga mislimo da je to nešto što je hitno potrebno. Evo, još jednom, dobrodošli kolege, hvala vam prvi potpredsjedniče što ste s nama i sada vam predajem riječ. Thank you very much. Puno hvala. Gospođo predsjedateljice, zaista za mene je ovo važan sastanak u smislu pripreme sljedećeg programa rada komisije. Čuti mišljenje vašeg odbora, jer to je jedan od najvažnijih odbora za zajedničku deklaraciju o zakonodavnim prioritetima Europske unije i ove godine. Vi aktivno, mi aktivno radite na četiri e, zakonodavna prijedloga, e, paketa za otpad, za sustav trgovanja emisija, imate tri zakonodavna paketa i isto tako e, ćemo govoriti o e, zakonodavnim e, prijedlozima za paket čiste energije za sve. Ali započet ću tako što ću govoriti o planu koji nas vodi i koji daje viziju i svrhu svim našim aktivnostima, a to je plan za 2030. za ciljeve održivog razvoja i e, održivi razlog. E, želim, vam reći da komisija i ja osobno zaista i u Europskoj uniji uzimamo vrlo ozbiljno ove obveze e, zajedno sa partnerskim zemljama. 17 ciljeva održiva razvoja su sami za sebe značajan, značajno postignuće jer ono učvršćuje ključne ciljeve za, za, okoliš u središte e, globalnog plana. U studenom smo predstavili naš odgovor e, planu za 2030. i e, za e, ciljeve održiva razvoja i mi to onda prenosimo na globalnu, regionalnu i nacionalnu razinu. E, odgovor Europske unije tom planu će uključivati dva, e, e, dva, dvije struje. Prva je uključivati ciljeve održiva razvoja u europske politike. A to je jako bitno da učinimo. A drugi put je pokrenuti razmišljanja o razvijanju dugoročne vizije i sektorskih politika nakon 2020. Znam da nam je prvi cilj da vidimo kako ćemo doći do 2020. s onime što smo se sporazumjeli, ali ono što učinimo do 2020. mora biti dosljedno za jedan plan koji će nas dovesti do 2030. godine, postoji simbioza između ova dva plana. Želimo razviti našu dugoročnu viziju uskoj suradnji sa e, platformom više dionika E, koju smo sada u procesu pokretanja, e, naravno zajedno s Europskim parlamentom, vijećem i državama članicama. Znamo da će Europska unija igrati ključnu ulogu u e, postizanju politika i regulatornog okoliša koje će posticati vlade kako bi postigle ciljeve održivog razvoja. E, ti ciljevi su naša zajednička vizija za svijet i u svjetlu nedavne e, nesretne odluke e, američke administracije da se povuče iz Pariškog sporazuma, jako je važno da mi u Europskoj uniji ostanemo posvećeni i ujedinjeni kao uvijek da pokažemo vodstvo. Jer mislim da nije nikada postojao veći izazov nego zadržavanje visoke razine razvoja i socijalne sigurnosti i snažnih e, društvenih kontakata u našem društvu, a istovremeno da smanjimo opterećenje e, na zemlju i na prirodne resurse koje imamo. Drugi dijelovi svijeta će rasti i preuzimati veći dio e, prirodnih izvora i mi moramo pokazati put da još uvijek možemo imati razvijeno društvo, a da imamo i socijalni razvoj, ali da smanjimo opterećenje na okoliš. E, paket e, kružnog gospodarstva je jedan od velikih e, primjera kako to možemo učiniti, kako bi smanjili otpad, rješavanje, rješavati plastiku, otpad u moru, nedostatak vode i povećati efikasnost izvora. Zato je to prioritetni paket za sve naše institucije. Naša zajednička e, odgovornost je da dobijemo taj sporazum do kraja godine i zaista e, računam na vaše ambicije sada kada je započeo e, taj dijalog. Dobro gospodarenje otpadom je jako bitno za gospodarski razvoj, za otvaranje radnih mjesta, za inovacije, kao i za okoliš i klimatske promjene. Mislim da sada to bolje razumijemo u našim državama članicama nego ikada prije. Dakle, komisija želi zadržati visoku razinu ambicije kada se radi o cijelom paketu na temelju recikliranja i smanjenja e, e, smetlišta e, kao i imati pravednu i transparentna pravila. Iako postoji sporazum da neka, neke zemlje trebaju dodatno vrijeme kako bi postigle te nove ciljeve, važno je da izbjegnemo predugo produženje tog vremena. Dakle, mi možemo podržati, ali ne smijemo stalno odgađati e, e, e, postizanje ciljeva. Ambicija ovih prijedloga nije samo u razinama ciljeva, nego je isto tako važno zadržati pravila za obračunavanje tih ciljeva i zato moramo zadržati najvišu razinu usporedivosti E, i e, ta pravila za izračunavanje, za recikliranje moraju biti snažna i praktična. Paket za otpad e, mora promicati hijerarhiju otpada i imati gospodarske instrumente kao i odgovornost koja je izuzetno važna u tom smislu. Mi prepoznajemo poziv parlamenta da imamo kvantitativne ciljeve, ali općenito tim radom bi, trebalo, trebalo voditi e, sveobuhvatni i vjerodostojni podaci i ja e, priznajem važnost da pobliže sagledamo pitanje e, rasipanja hrane. Zato je jako važno da o tome razmišljamo. Jako, isto tako primjećujemo mnogo inicijativa koje Europski parlament i vijeće bi željeli da komisija preuzme u bliskoj budućnosti i mi ćemo s vama o tome razgovarati u više detalja. Dakle, mi e, računamo na konstruktivnu suradnju i zakonodavaca i oba zakonodavca i e, učinit ćemo sve kako bismo olakšali taj proces. Još jedan važan e, element tog paketa kružnog gospodarstva je plastika. Znamo da plastika zauzima jako puno mjesta u našem prostoru i našem gospodarstvu, ali znamo da postoji i jako e, velika, e, veliko e, negativne, negativne posljedice. Oko 70% otpada od plastike završava tako da bude spaljeno ili stavljeno na odlagališta, a između 5 do 13 milijuna tona završava u okolišu. U Nizozemskoj je nedavno dokazano da samo čepovi ovih e, boca, dakle mogu se e, reciklirati e, boce, ali ovi čepovi zapravo stavljaju veliki teret posebno naš pomorski okoliš i zato imamo jako mnogo posla za obaviti. Danas više od 90% plastike se proizvodi iz djevičanskih sirovina i proizvodnja plastike e, zapravo e, uzrokuje 400 milijuna tona emisija stakleničkih plinova godišnje. E, ako se ti trendovi nastave do 2050. možemo imati povećanje od 15% globalnih emisija ugljika. I zato akcijski plan za kružno gospodarstvo poziva na kružni pristup pristup plastici kako bi imali cijeli životni vijek tog materijala i proizvoda koji je, su izrađeni od toga. Vi znate da smo uključili smanjenje otpada od plastike u naš paket. Mi isto tako imamo e, sinergiju sa drugim e, programima kao što je ekodizajn, ali moramo ići dalje kako bi riješili problem pa-, plastike. Ove godine ćemo objaviti Europsku strategiju za plastiku. Ta strategija će pokrenuti e, transformaciju E, i dizajna plastike, proizvodnje, korištenja i upravljanja otpadom od plastike. Želimo da plastika u EU postane potpuno kružna. Ja sam entuzijastičan za činjenicu, vezano za činjenicu da i privatni sektor pokušava naći rješenja za plastiku. Ako iskoristimo taj zamah, e, e, ne ćemo samo riješiti veliki e, problem za okoliš, nego isto tako dobiti e, konkurentnu prednost i e, mogućnosti rasta za Europu. Strategija će prokazati našu viziju promjena i isto tako ćemo izgraditi novi e, lanac vrijednosti plastike. Dakle, plastika treba biti reciklirana, imat ćemo e, ugljični otisak koji je nizak, e, dugo trajnost i e, nećemo imati otpada u okolišu. I mikroplastika je poseban izazov i mnogi međunarodni dionici kao što su Sjedinjene države su počele poduzimati mjere kako bi riješile to. E, sve više zemalja zabranjuje mikroplastiku i e, razvija e, alternative koje su bolje za okoliš. Strategija će također e, rješavati biorazgradivu plastiku. Dakle, kako bi riješili i smanjili stjecanje plastike u okoliš, mi moramo osigurati da ona bude održiva. Kako bi pripremili strategiju, organiziramo ciljane konzultacije sa dionicima i konferenciju 26. rujna. I konačno, Iako smo govorili o samom sadržaju, želio bih reći nekoliko riječi o našim metodama rada. Eh, ja, eh, za razliku od drugih, ne vidim nikakvih prijepora između bolje regulative i visokih standarda za okoliš. Bolja regulativa ne eh, osporava ciljeve, nego pronalazi načine da ih se bolje postiže. I bolja regulativa omogućava nam da zadržimo naš plan za održivi razvoj. Prošlog tjedna je komisija donijela akcijski plan izvješćivanja okolišu nakon što je provela postupak provjere izvješćivanja i e, e, to će uključivati informacije koje se bolje koriste i to će imati, od toga će imati koristi svi e, kao i okoliš. Nedavna direktiva o pticama i staništima i njezina provjera promjera niste pokazala je da, iako je ona primjerena, e, te direktive trebaju biti bolje provedene kako bi se ciljevi učinkovitije postizali. E, to nam je omogućilo da raspravljamo sa dionicima, da, dobijemo, da oni dobiju bolje razumijevanje izazova s kojima se suočavaju i e, da pojasnimo neka pitanja. Kada se radi o pticama i staništima, više smo uključeni sa regionalnim vlastima koje imaju prigovore na to zakonodavstvo. Sada imamo pozitivniju interakciju s njima što će nam omogućiti bolju provedbu. Hvala vam lijepa, malo sam e, predugo pričao s obzirom na vrijeme koje mi je dano, ali veselim se našoj raspravi. Hvala. Uh, Hvala lijepa, uh, gospodine Timmermans. Ja ću se nadovezati na ono što ste rekli, koliko je važan paket o otpadu. Ovdje imamo izvjestitelja, imamo trijalog i moramo zahvaliti povjerenici Vela ka što je podržala e, stajalište parlamenta. Mislim da smo dobar tim koji promiče najbolje moguće politike. Ja se zaista slažem s onim što ste rekli da trebamo e, ciljeve održiva razvoja u E, političkom okviru Europske unije. I s obzirom da govorimo o boljoj regulativi, vidjeli smo u uredbi Omnibus prijedloge koje ste dali. Međutim, želim reći da trebamo malo više pojašnjenja kako bismo bolje razumjeli vaše namjere kada se radi o brisanju nekih opterećujućih odredbi. Mi bolje moramo e, to shvatiti kako bi vas u tome podržali. Treba nam malo više pojašnjenja. Međutim, sada ću se okrenuti mojim e, kolegama koje će e, rado se pozabaviti tom temom. Započet ćemo sa koordinatorima. Prvi je gospodin Liza, izvolite. Hvala vam gospođo predsjedateljice, hvala vam prvi potpredsjedniče Europske komisije na vašem izlaganju. Ja bih htio posebice podržati ono što ste rekli o plastici. Doista bi bilo vrlo dobro kada bi Europska komisija iznijela neki prijedlog s tim u vezi, ali ja bih se htio osvrnuti na ono što je naša predsjednica, gospođa Valena rekla na kraju vašeg izlaganja, dakle na kraju, ali ne je najmanje važno. Naime, ovaj, okoliš bavi se, ovaj odbor ne bavi se samo okolišom, već isto tako i zdravstvom. A ako se ne varam, onda je ova Europska komisija od početka rada vas i gospodina jean Junckera e, nije iznijela zapravo niti jedan prijedlog o zdravstvu. Mi kao parlament to kritiziramo. Uvijek iznova Europskog parlamenta se poziva Europsku komisiju da nešto učini, primjerice kada se radi o otpornosti na antibiotike. To je gospođa se spomenula i ja bih to još malo oštije rekao. Mi imamo prijedlog komisije na stolu, mi to pozdravljamo, i u budućnosti kada će se razvijati novi antibiotici za životinje, bit će s tim vezani e, određeni poticaj. Ali kada se razvijaju novi antibiotici za ljude, onda vidimo da tu ne vrijedi niti jedan zakonodavni prijedlog Europske komisije, još ga nema. A mislim da bismo trebali imati istraživanje i razvoj i e, kod antibiotika na ljude, ako želimo smanjiti otpornost na antibiotike i to bismo trebali kao Europska komisija podržati jednako kao i istraživanje o antibioticima za životinje. Neću sada ići u detalje, ali sve u svemu mislim da je važno to što i u ugovorima Europske unije piše da Europski parlament ima i nadležnost od zdravstva, mi nemamo isključivu nadležnost, ali imamo tu nadležnost, imamo pravnu osnovu za to, imamo mogućnosti za djelovanje i ako pitate građane i građanke e, za rođendan ili za novu godinu što bi se zaželjeli, onda oni ne kažu institucionalne reforme ili što veći gospodarski rast, nego onda oni navode zablje. I zbog toga bi Europska komisija trebala tu ispuniti taj svoj dio odgovornosti. I Hvala lijepa. Sljedeća gospođa Dali. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala potpredsjedniku Timmermansu što je došao ovdje i što je objasnio prioritete koje i mi dijelimo s komisijom. Međutim, željela bi se usredotočiti na neku drugu temu koju niste spomenuli, a to je za nas onda prilika da o tome govorimo. E, ja bih rekla nešto o glifosatu koji je postalo političko pitanje, posebno e, kada e, se, kada Kada bi e, e, dokazi o karcinogenosti toga moglo biti osporeno drugim e, studijima. Dakle, 15.3. je došlo do toga da su odredili da glifosati nisu kancerogeni i zato je komisija izvadila glifosat, glifosat iz stržišta prije 15. rujna. Željela bih pitati, možete li objasniti E, daljnju evaluaciju e, vezano za uredbu e, za proizvodnju bilja i posebne mjere koje razmatra komisija kada se radi o transparentnosti i znanstveno, znanstveno revidiranih studija kada se radi o aktivnim tvarima. EFSA i EKA, zaključci EFKA i EKE o karcinogenosti glifosata su dosta upitni. Postoji e, pitanje vjerodostojnosti te dvije agencije. Smatrate li e, kritičku reviziju e, vjerodostojnosti te studije EKE i EFSE vezano upravo za pitanje glifosata? Hvala. Hvala gospođo Dali. S obzirom da nemamo nikoga iz ECR-a, Krećemo na Alde, gospođa Vilde. Hvala. Ja se ispričavam što e, moj kolega nije mogao ovdje biti danas i govorim u njegovo ime. E, dvije teme, e, dakle biti ću bezobrazno ćeš postaviti dva pitanja. Jedno je vezano za strategiju bioraznolikosti, a drugo radi se o okolišnom dumpingu. Dakle, govorili ste o prirodnom okolišu, E, rekli ste nekoliko vrlo lijepih riječi. Međutim, strategija o bioraznolikosti nas vodi do 2020. godine. Zanima me Zanimaju me konkretne mjere koje komisija poduzima kada se radi o strategiji o bioraznolikosti, kako to mjerite, jesmo li e, zapravo postigli cilj jer nismo prošli puta i što stvarno komisija čini. Jer ono što čujemo od organizacija za zaštitu okoliša u cijeloj Europi jeste da postoji stalno, e, stalni katastrofalni gubitak bio e, raznolikosti u cijeloj Europskoj uniji. To je bilo prvo pitanje, a drugo je bilo vezano za okolišni dumping. E, ako pogledamo Brexit, ako ne znate, imamo novog ministra, ministra za okoliš koji je za Brexit. On je, on je želio ponovno posve podrapati zakonodavstvo o zaštiti okoliša, htio je iz kurikulima izvaditi e, e, učenja o okolišu kada je bio ministar obrazovanja. Ako razgovarate sa vladom Ujedinjene kraljevine, e, nadam se da ćete zaista osigurati da ne idu u dumping okoliša i da neće moći e, izbjeći e, propise koje će utjecati na ostatak Europske unije kao i britanske otoke. Ista stvar sa Trumpom koji isto tako nijeće da postoje klimatske promjene i koji se želi povući iz e, Pariškog sporazuma. Način na koji ćemo trgovati s njime želimo osigurati da on neće isto tako prebacivati svoje e, okolišne probleme i na ovaj dio planeta? Hvala. Nadam se da možete odgovoriti na ova pitanja. Hvala, gospođe Pjerta. Sada u ime Gule, gospođa Konečna. Hvala lijepa. E, gospođa. Hvala vam. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče komisije što ste se uzeli vrijeme za nas. Ja bih htjela krenuti od onoga što ste vi rekli. Mislim da ste u vašem govoru spomenuli nešto što ja smatram da je problem stalno odlučujemo o novom i novom zakonodavstvu, a trenutno važeće zakonodavstvo ne uspijamo provesti. Nedostaju nam akcijski planovi, manjkava je provedba u državama članicama i uvijek iznova pripremamo novo zakonodavstvo, a to ne ide tako. Ne možemo reći samo da nešto e, nije provedeno u prošlosti i da ćemo sada to zamijeniti sa nečime što treba još i e, teže provesti. Što vi mislite napraviti kao član Europske komisije? Što mislite postići ako ne dođe do provedbe na državama članicama? Što mislite postići ako ne preuzmete vašu ulogu u akcijskim planovima? Tu se ne radi samo o kružnom gospodarstvu ili o otpornosti na antibiotike. Radi se o tome da nemamo akcijske planove za HIV, za e, žutu groznicu, za tuberkulozu, za mnogo toga osim toga. Ne možemo tako nastaviti, e, moramo se sjesti i moramo vidjeti gdje se usredotočiti i gdje je problem. Države članice ne djeluju, mi komisija ne djeluje, a mi uvijek iznova predlažemo novo i novo zakonodavstvo. Ja ću morati sada napustiti sastanak zato što moram ići na glasanje jedan drugi odbor, nažalost vas moram napustiti, ali pogledat ću e, što ste mi odgovorili e, na internetu i nadam se da ću od vas dobiti pozitivan odgovor. Hvala vam. Hvala. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala i potpredsjedniku gospodinu Timmermansu. Želio bih nešto reći o endokrinim disruptorima jer to je tema koja također troši mnogo naše energije i e, zbog e, toga što je plan boljeg zakonodavstva vezan za tim. E, dakle, i u 2013. se koristila bolja regulativa kako bismo imali opravdanje za procjenu, procjenu učinka vezano za endokrine disruptore. I to je završilo i jednom presudom Suda Europske unije koja je rekla da e, komisija se ne drži toga i da treba e, objaviti e, te znanstvene pokazatelje za endokrine disruptore. Dakle, čak i Sud Europske unije se time pozabavio. Za sada još uvijek nemamo nikakvog prijedloga komisije. Postojao je početni, prijedlog iz e, e, lipnja 2016. Međutim, i tu je komisija pokušavala promijeniti zakon jednim delegiranim aktom. Dakle, pokušala je promijeniti e, zakonodavni akt uredbe o pesticidima gdje je komisija prešla svoj mandat. I zato imamo E, odluku Suda Europske unije e, imamo zakon koji kaže da je komisija otišla, prešla svoje ovlasti i e, imamo proizvođača koji ne želi priznati da njegov proizvod je endokrini disruptor koji šteti ljudskom zdravlju. Moje pitanje možemo li osigurati da komisija će izraditi prijedlog o zakonodavnim o znanstvenim kriterijama o endokrinim disruptorima jer ta odluka suda je bila prije godinu i pol ali i da obećate da nećete promijeniti e, pravni tekst putem delegiranog akta kao što ste prije učinili. Zaista nam treba vaš napor u ovom dosjeu jer nam se čini da se nešto sumnjivo tu događa. I ako bolja regulativa želi zadržati svoj imidž, moramo osigurati da se to ne događa. Hvala. Hvala mi se, gospodine Eckhart. Posljednji koordinator, gospođa Čerdana. E, Hvala vam, gospođa predsjedateljice, gospodine poveniče. U komunikaciji 25 listopada prošle godine vezano uz program rada Europske komisije za 2017. godinu. Europska komisija namjerava, citiram, djelovati e, u smislu poboljšanja kružnog gospodarstva i dakle smanjiti prisustvo plastičnog otpada u, okolišu. Nekoliko pitanja bih vam s tim u vezi htjela postaviti, gospodine Prveniće. U provedbi, konkretno provedbi tog akcijskog plana, možete li nam reći koja je to uloga e, toga da se razviju e, kratki e, tokovi vezani uz lokalnu proizvodnju e, proizvoda. Imamo proizvode koje su namijenjene susjedstvu Europske unije i Africi s kojima pokušavamo e, promicati zapošljavanje i održiv gospodarski rast i spriječiti migraciju. Možete li nam dati precizne informacije o tome kako se taj plan provodi? Osim toga, Europska komisija želi, citiram, optimizirati e, doprinos e, ZPP-a u državnom razvoju. Kako mislite pomiriti to sa činjenicom da ZPP ima za prvi cilj e, neograničen rast produktivnosti vezano uz članak 39. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Mislite li povećati produktivnost poljoprivrede, a istodobno zaštititi zdravlje europskih građana, smanjiti opasnost od pesticida i GMO-a. Osim toga imamo međunarodni sporazum o emisijama koje proizlaze iz zrakoplovstva i stoga me zanima priznajete li i kao kao najlegitimniju organizaciju za taj sektor ili smatrate li da Europska unija treba tu prije svega djelovati? Hvala vam. Hvala vam lijepa završavamo sa prvim krugom govornika i stoga ako se slažete možete odgovoriti na ta pitanja. Da, pokušat ću odgovoriti na sva pitanja, a ako to ne mogu onda ću vam reći da ću se vratiti sa pripremnim odgovorima zato što su neka pitanja bila jako precizna i stoga sam pitao kolege mogu li odmah odgovoriti na to, a ako ne onda ću vam odgovoriti napismeno i to skoro. No, dopustite mi da krenem s pitanjem o zdravstvenoj skrbi. Već imamo vrlo zreo zakonodavni okvir s kojima osiguravamo visoku sigurnost hrane. Nedavno smo usvojili e, propise o e, službenim kontrolama za sigurnost e, hrane. Sada se bavimo provedbom i želimo se pobrinuti da je hrana na europskom tržištu sigurna. Što se tiče javnog zdravstva, uskoro ćemo usvojiti akcijski plan vezan uz otpornost na antibiotike. S time ćemo nastaviti još i pojačati našu borbu protiv otpornosti na antibiotike i nadam se da to odgovara na pitanje gospodina Liza. Isto tako pripremamo inicijativu za procjenu zdravstvene tehnologije s čime možemo poboljšati učinkovitost zdravstvene skrbi. Mislim da ne bismo trebali pocijeniti koliko je mnogo rada potrebno vezano uz provedbu zakona i radimo i na direktivi o duhanskim proizvodima, na direktivi o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, na direktivi o prekograničnim opasnostima, zdravstvenim opasnostima i na sličnim direktivama. Naravno moram nadodati da je mnogo toga što radimo e, podrška e, za države članice za provedbu tih, zakon, zakonodnih akta i tu imamo i mrežu stručnjaka koje razmjenjuju najbolju praksu. I vidim isto tako da su države članice sve spremnije na tome raditi. A to što vi inzistirate na tome to će doista isto tako tu biti od velike koristi. Što se tiče glifosata, zaključci EFSE i EKE su takvi da se glifosat ne smije klasificirati kao kancerogena tvar i to je mislim u skladu sa nalazima mnogih drugih regionalnih tijela kako unutar tako izvan Europske unije, uključujući onih u Kanadi, Japanu, Novom Zelandu, a isto tako i zajednička e, organizacija i svjetska zdravstvena organizacija. Mi imamo znanstvene dokaze, to je sve što imamo kao temelj. Ako odlučujemo na temelju drugih političkih razmišljanja ili osjećaja, onda moramo staviti znanstvene dokaze na stranu. I to ne bi bio dobar put. 16. svibnja se kolegi e, na to da bi komisija trebala ponovno raspraviti državno članstvo vezano uz mogućnost obnove dozvole za glifosat na 10 godina prije nego što će Europska komisija donijeti odluku, uzet ću u obzir najnovija znanstvena saznanja, isto tako naravno i ove zaključke koje sam malo čas spomenuo. Mi ćemo raditi sa državama članicama da pronađemo rješenje za koje ćemo dobiti najveću moguću, podršku i najveću razinu zaštite ljudi i okoliša kao što stoji u zakonodavstvu Europske unije. I to na temelju znanstvenih dokaza koji su pravno utemeljeni. To kažem gospodinu Ajkatu, dakle to mora biti pravno utemeljeno. Imamo rok od šest mjeseci nakon što smo zaprimili službeno mišljenje EKE. E. Mi očekujemo da ćemo tu odluku zaprimiti krajem ovog mjeseca i da bi tijekom ljeta mogli raspravljati o tome sa državama članicama te da ćemo onda na jesen moći glasovati. Što se tiče naše strategije o bioraznolikosti, akcijski plan Natura. Vodio sam dugu raspravu o tome i prošli tjedan s predstavnicima regija i lokalnih i regionalnih tijela vlasti. Neki su zabrinuti o bioraznolikosti i zapravo to primjećujemo diljem Europske unije. Ljudi su sve više zabrinuti i sve više to primjećuju oko sebe i stoga mislim da trebamo posebno se baciti na provedbu. Izveli smo odgovarajuće mjere u akcijskom planu kojeg smo predstavili prošli tjedan, ali ljudi na terenu još ne vide rezultate svega toga i stoga je važno da u uskoj suradnji s državama članicama na tome radimo, ali isto tako i u suradnji s lokalnim i regionalnim tijelima vlasti. Okolišni dumping, to je svakako problem. To je posljedica političkog izbora. Ali, nažalost, tu se ne radi samo o izboru onih država članica, to one jedne države članice koja je odlučila napustiti Europsku uniju, već se tu radi o nekim državama članicama koje će ostati, koji su unutar Europske unije. Kad kad postoji i pogled da zakonodavstvo koje se provodi dolazi iz ne izravno izabranog Brisela, iako su naravno države članice to putem glasovanja odobrili u vijeću. Mi ćemo se svakako s time pozabaviti. I zapravo trebali bismo riješiti okoliš, ne, bismo trebali razmišljati o okolišnom dumpingu kao nešto što je dobro za gospodarstvo. To je glupo. U zapadnom svijetu ima jedan vrlo važan adut, a to je taj da možemo izgraditi ekonomiju, gospodarstvo koje nije teret za naš okoliš. Ako nastavimo s gospodarstvom koje je sve veći teret za okoliš, onda će ta okolišna transformacija biti još skuplja i još teža nego ako prije toga shvatimo da trebamo smanjiti opterećenje za okoliš. Ja to kažem kao unuk eh, dvaju rudara koji su radili u rudniku ugljika, e, ugljena. Dakle, trebamo pogledati koje druge poslove možemo naći za rudara. Oni, oni koji to ne svačaju samo još otežavaju život i rad ljudi iz te zajednice. Ja to kažem kao netko ko dolazi iz te zajednice, ja znam koliko su bolne te reforme, ali isto tako znam i da će u budućnosti situacija biti još bolnija za te ljude ako nadjelujemo. Ja to kažem za ljudima izvan Europske unije jednako kao i nekim ljudima u državama članicama. Gospođo Konečna, um, vi ste me zapitali o provedbi. Želim se pobrinuti da ispunimo i našu obvezu kao čuvar ugovora da se pobrinemo da države članice ispunjavaju obveze koje su preuzeli na sebe i vjerujem da će Europska komisija tu pokazati da je spremna pokrenuti slučajeve u kršenju europskog zakonodavstva ako do toga ne dođe. Nećemo to napustiti zato što je to za našu budućnost, ponavljam, i to nije luksus, to je ključni element svakog ekonomskog modela kojeg ja mogu smisliti, koji će biti održiv za budućnost. I zaštita okoliša je sasvim dio toga. Što se tiče endokrinog, endokrinih disruptora, tu ću pokušati odgovoriti na jako detaljno pitanje koje je postavio gospodin Eichhout. Moram mu iskreno reći da vam ne mogu da mu ne mogu pružiti danas eh, cjelokupan odgovor, jednostavno nemam sve informacije sa sobom. Mi pokušavamo raditi s državama članicama i želimo da se u usvoje kriteriji. Ne želim vam dati približan odgovor i stoga ću vam e, poslati detaljan odgovor napismeno ako se s time slažete. Nažalost vam sada ne mogu dati e, potpun odgovor. Gospođa Donano je također postavila precizno pitanje o kratkim tokovima, prečicama, dakle kako da se pobrinemo da i lokalno možemo stvoriti mreže s kojima ćemo spriječiti, smanjiti količinu otpada i potaknuti ponovno korištenje. Mislim da je to e, jedna od najuzbudljivijih stvari koje vidimo u našem društvu, da e, se to sve više individualno i lokalno organizira. Što se tiče upravljanja otpadom, moramo moći razgovarati sa lokalnim vlastima o tome. To je sasvim dio jednog većeg plana, ali se to može organizirati samo na lokalnoj razini. Spomenuli ste i poljoprivredni sektor i budućnost ZPP-a. Nećemo moći osnažiti i e, osigurati biološku raznolikost osigurati održivu proizvodnju hrane, održivost našeg prirodnog okoliša, ako naši poljoprivrednici diljem Europske unije u tome u potpunosti ne sudjeluju. Ne možemo to učiniti bez poljoprivrednika, a ne možemo to učiniti niti protiv njihove volje. Oni moraju biti u to uključeni i to je ona strategija koju gospodin Hogan razvija vezano uz ozelenjivanje ZPP-a i uz uključivanje e, zajednice poljoprivrednika diljem Europske unije u sve to i da s ste ukazali na ono što stoji u ugovorima vezano uz ciljeve ZPP-a. Ali ti ciljevi, kao što su izrečeni u ugovoru, danas moraju se osladiti drugačije nego prije 10 ili 50 godina. Svijet se promijenio. Na svijetu živi više ljudi i stoga moramo to urediti na taj način da ne iscrpimo prirodu. Ako želimo zadržati tu visoku razinu proizvodnje, visoku razinu sigurnosti hrane za europske građane itd., itd., onda sve to mora biti okolišno e, stabilno. Ja čvrsto vjerujem u to. I ne znam kako se u to se uklapa ova tema migracija, na način na koji ste vi to sočili, ali dopustite mi da vam kažem o tome da zbog narušavanja okoliša, zbog dezertifikacije jednog dijela Afrike, čak jednog dijela Europe upravo i dolazi do migracija. Znanstveni dokazi su tu dominantni. Dakle, zna se da se tu radi o nečemu što prouzrokuju ljudi i moramo se boriti protiv desertifikacije u Africi, moramo im pomoći pri navodnavanju, pri tome da zaštite biološku raznolikost. To su također neki od čimbenika koji tjeraju ljude da odlaze u druge dijelove svijeta, uključujući Europu. Dakle, je li to povezano sa migracijskom politikom? Da, okolišna politika? Da, apsolutno. E, pomislite na temu nedostatka vode. Koliko je to dovelo do migracijskih tokova, koliko je to dovelo do velikog pritiska i do velikog broja smetnih slučajeva na zemlju. To je sve međusobno povezano i toga moramo biti potpuno svjesni. Evo, hvala vam gospođo predsjedateljice, pokušala sam odgovoriti na sva pitanja. Hvala lijepa, mislim da ste vrlo dobro odgovorili na, i, na zadovoljavajući način. Dotakli ste se svega što je spomenuto. Imamo drugi krug pitanja od strane kolega i kolegica. Gospodin Pelet ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Hva, I hvala um, potpredsjedniče. Nakon Pariškog sporazuma ono što se događa u Washingtonu mm, e, SAD se povlači iz sporazuma kako možemo osigurati jednake uvjete za sve u budućnosti. To je pojačalo naše zabrinutosti. Imamo mnogo ideja koje se sada eh, predlažu. Eh, uvoz ugljika, eh, mislim da to nije dobra ideja. Moram uzeti u obzir druge instrumente, mehanizme koji će uključiti zemlje koje ne poštuju dogovor iz Pariza. ETS, e, e e, sada govorimo o reformi ETS-a svaki mehanizam koji pokriva uvoz bi bio previše složen ali to upravo radi Kalifornija. E, ona je to uvela e, u veljači u, u svojem prijedlogu za e, trgovinu ugljikom u Kaliforniji. Ako to može Kalifornija napraviti u svom ETS-u koji je vrlo sličan našem, onda bi Europska unija morala naći e, jednu pravnu soluciju koja će biti pravno utemeljena. Moramo razmišljati o takovom sustavu. E, možda da to povežemo s Kalifornijom, sa Južnom Korejom i sa sustavima koji postoje u drugim zemljama Moramo naći rješenja e, i uključiti sve kompanije koje to žele uvoziti u Europu. Hvala. Hvala lijepa. Hvala što ste spomenuli ETS. Gospodin Parnio ima riječ. E, gospođo predsjednice, gospodine potpredsjedniče, E, ja ću se vratiti na predsjednika Trumpa i izlazak iz Pariškog sporazuma. E, mnogi promatrači kažu da će se e, sporazum i dalje primjenjivati bez Trumpa, ali ne bez američkog naroda. Od kada je on objavio taj izlazak, E, predsjednik se suočio s jednim e, frontom protiv Trumpa. Michel Dumber koji je e, poslao u Enu pismo i u kojem kaže mi smo još uvijek u sporazumu. To je potpisalo tisuću poduzeća. to je bio angažman preka Obame u Parizu moramo podcrtati da regionalne i lokalne organizacije imaju mnogo veće, veću težinu u borbi protiv e, klimatskih promjena od središnje vlade. Europska unija mora uspostaviti suradnju na tri razine sa SAD-om, e, sa gradovima, E, lokalnim zajednicama. Imate li neku agendu za to? Kako će Europska unija poticati e, te odnose sa e, državama članicama SAD-a, sa gradovima koji žele poštivati ono na što se obvezao predsjednik Obama u Parizu? Hvala. Gospodin Lavija ima riječ. Hvala gospodine potpredsjedniče na današnjoj nazočnosti i na detaljnim odgovorima koje ste nam dali. Ja ću nastaviti e, temu Pariškog sporazuma i e, brze odluke Trumpa da se izvuče iz tog sporazuma. Ja, mi gledamo kompleksne učinke e, koji bi mogli biti ograničeni ovoga izbora. Međutim, moramo vidjeti što mi radimo. Komisija je već uspostavila jedan paket zakonodavnih prijedloga, dakle paket o kružnom gospodarstvu, ETS, LULUCF, e, e, dijeljenje napora i slično. Međutim, vi ste ovdje i za pripremu novog programa rada komisije. Što namjerava učiniti komisija kako bi nastavila provedbu Pariškog sporazuma? Koji su zakonodavni prijedlozi na kojima rad, namjerava raditi e, komisija u sljedećem programu rada? Jer da ako dobijemo na vrijeme informacije od komisije vezano za ono s čime se želi suočiti, to bi bilo korisno parlamentu da s naše strane malo razmišljamo i da damo naše naznake prije nego što prijedlog dođe pred nas. Hvala. Hvala lijepa. E, ima riječ. E, hvala gospodine potpredsjedniče. Želim i ja nastaviti ovu temu Pariškog sporazuma jer to je jedna tema koja nas duboko dira. Međutim, ja ću dodati jedan korak vezano za ono što je rečeno prije mene. Na, čini mi se da je ovo definitivna odluka za Sjedinjene države. To je potvrđeno i danas u zaključku e, sastanka G7 u Italiji u Bolonji. To je sada redefinirano kao G6 plus 1 upravo kako bi e, pokazali da se e, Trump povlači iz Pariškog sporazuma. Ali ja se slažem da Europa mora biti vodeća na toj fronti uz saznanje da uz društvo niskog ugljika imamo veliki izazov vezan za tehnologiju, za gospodarstvo tko će prvi biti na toj crti bojišta, taj će prije dobiti konkurentne prednosti u vezi s time. I kako bi mi bili vjerodostojni kao Europa, ne samo da, se, da si moramo postaviti ciljeve, nego moramo ostvariti te ciljeve. A vi koji ste pragmatičan znate da ćemo postići ciljeve ako investiramo, ako ulažemo. I zato mislim da je najbolji način da e, europski proračun bude posvećen investicijama, međutim isto tako možemo iz pakta o stabilnosti dobiti e, e, projekte vezane za e, energetsku učinkovitost u školama ili infrastrukture za kružno gospodarstvo. Dakle, pitam se koje je vaše mišljenje o tome? Hvala lijepa. Gospodin Polin ima riječ. Malo čudno, hvala lijepa. E, vrlo ste dobro prikazali e, ovu temu. Imam vrlo konkretno pitanje. Formulirat ću to na mađarskom, ako mi dozvolite. Kad je predsjednik Juncker izabran, e, on je obećao e, da će e, odlučivanje o GMO-ima u Europskoj uniji biti demokratske. To, pravno govoreći, to je najsloženije pitanje. Govorimo o tri tipa kukuruza E, koje treba odobriti, koje je odobrila Europska unija. 2016. u studenom parlament je e, odbio e, to odobrenje velikom većinom. A prijedlog u vijeću nije dobio kvalificiranu većinu država članica. Očito je da većina država članica Europske unije su protiv odobravanja za e, te genetski modificirane kukuruze i e, proizvode. E, što vi osobno mislite o tome? Znam da poštivate demokratsko odlučivanje, ali me zanima vaše osobno mišljenje. Gospodin dasima riječ. Hvala. Hvala potpredsjedniče za što ste došli danas k nama. Rekli ste mi da ste rekli mnogi, mnogo toga dobroga o održivim ciljevima razvoja. Mi smo vrlo zadovoljni što ćete vi biti predsjednikom eh, radne skupine mi smatramo da moramo imati horizontalan e, rad u svim odjelima e, komisije. Moramo i isto tako i razgovarati sa regionalnim i nacionalnim vladama. E, možete li nam dati neka osiguranja konkretnih primjera kako će taj forum raditi i koji će mu biti ciljevi? Hvala lijepa. Gospodin Florencima riječ. Dakle, e, e, i ja ću nešto reći o Trumpu. E, ako Evropska unija upravo u pitanju klimatske politike dalje radi inovativno, onda će industrija biti inovativna i onda američka industrija E, može samo slijediti europsku industriju ako želi biti dionik na e, svjetskom tržištu. E, naravno, ljuti nas Trump, ali ne smijemo biti kruti, moramo dalje slijediti našu politiku, onda će i drugi nas slijediti. Gospodine potpredsjedniče, svidio mi se vaš govor E, naveli ste 17 e, točaka, e, ciljeve održivog razvoja i taj lanac još nije gotov, ima mnogo rupa. Pitaću sljedeće, možda nisam dobro shvatio čistoća zraka je vrlo važno pitanje flora i fauna staništa imamo akcijski plan ali šta stoji u njima kako postupamo žalbe iz moje zemlje se ne nalaze na ovom papiru zanima me i zaštita biljaka Mislim da trebamo novu e, generaciju e, zaštitnih e, tvari za biljke. Neonikotinoidi su na tapeti. Moramo objasniti industriji da se očekuje nova generacija sredstava za zaštitu bilja Industrija mora dobiti tu najavu. Trebamo nova sredstva. Ovo produženje koje je napravljeno prije 3-4 godine, e, to je smrtni grijeh. Trebamo novu generaciju. Molim vas da nam kažete nešto o tome. I onda poljoprivrednici, i o tome moram nešto reći. Imamo e, problem sa svjesnošću i kod mojih kolega i kolegica. E, molit ću vas sve e, kod ove strategije za održivost da potičemo svjesnost. Kod mladih poljoprivrednika je to dobro, ali kod starih moje dobi je to katastrofa. E, moramo mladim poljoprivrednicima objasniti kamo želimo ići, koji su nam ciljevi, onda će i naslijediti E, emocionalno pokapati e, seljake, e, to je, ne donosi rezultate. Nije konstruktivno. Hvala. Hvala. Madame se ima riječ. Hvala. Ja bih se koncentrirala na pitanje koje se tiče konvencije iz Arhusa E, odbor za sukladnost sa Arhusom je u 17. ožujka e, vidjelo da e, Evropska unija krši članak 9 konvencije iz Arhusa. Konvencija o Nijedna nevladina organizacija nije još dobila pravni status pred Europskim sudom kako bi dovela u pitanje odluke Europske unije, osim u slučajevima objavljivanja podataka E, sada će se sastati strane e, e, konvencije iz Arhusa u rujnu ove godine od osnivanja mehanizma za sukladnost nalaze su te komisije u, uvijek podržale države članice na sastanku strana, strana sa podrškom Europske unije što će Evropska unija učiniti u slučaju nepoštivanja, nesukladnosti? Hvala. Gospodin Rams. Gospodin Rams. Hvala predsjednice, hvala vam potpredsjedniče što ste ovdje. Eh, LULUCF je jedan od problema. Tu imamo neslaganja, ali i slaganja. Na dva područja imamo slaganje svih klubova jeste da moramo saditi više drveća jer oni hvataju ugljik, a drugo da trebamo eh, graditi više drvetom. Eh, zašto je to dobro? Eh, jer i drvo hvata ugljik i to je zamjena za e, beton. E, e, isto tako ste spomenuli plastiku koja je odgovorna za više od 10% emisija ugljika i proizvodnja betona je suodgovorna. Prema tome ga treba zamijeniti drvom E, brine brinu nas propisi o zaštiti od požara. E, e, laminirano drvo je proizvod koji ne gori. On sagorjeva samo izvana i zaustavlja vatru kada drvena zgrada gori može se predskazati gdje će ona se urušiti a kod betona i čelika se to ne može napraviti prema tome drvo je vrlo dobro u, Portlandu je izgrađena prva visoka drvena zgrada od 12 katova a sljedeće godine se planira već jedna zgrada od 24 katova. Prema tome, e, to su dobre vijesti za gradnju drvetom. E, hoćete li iskoristiti mogućnosti da podržite gradnju drvetom u borbi protiv klimatskih promjena? Hvala. A sada e, mogu i drugi kolege i kolegice uzeti riječ ako žele. Izvolite. Nemamo ni kandidata. Evo, iscrpli smo listu govornika. Izvolite, potpredsjedniče, odgovorite na pitanja. Hvala lijepa, predsjednice. Ja ću pokušati odgovoriti na pitanja. Jasno je da mnogi od vaših članova i članica se fokusiraju na e, Pariški sporazum i kako poštujemo naše obveze e, po tom sporazumu bez obzira na odluku predsjednika Trumpa. Mi smo izrazili naše duboko razočaranje zbog te odluke e, predsjednika Trumpa, ali nas to može i ohrabriti jer su nas mnoge države članice poduprle, one podupiru sporazumu, sporazum. E, sve zemlje na svijetu i e, mnoge, mnoge e, strane u Sjedinjenim državama, e, mnoga poduzeća, mnoge organizacije i to najveća američka poduzeća su aktivno izašle u i zagovaraju pariški sporazum. U američkom kontekstu i to se vrlo često događa da imamo takvu situaciju. E, mi imamo zamah s našom vizijom Pariškog sporazuma. Za većinu ljudi, čak i u SAD-u, ako e, su u biznisu, u, u lokalnoj vlasti, ovaj brod plovi i oni žele biti dijelom ovog pokreta oni žele ići tim putom i stoga se slažem s e, onima koji kažu e, moramo izgraditi nova partnerstva, ne samo e, stare stara partnerstva, Vestfalska partnerstva. Zašto ne bismo ušli u partnerstvo s Kalifornijom? Mislim da imamo veliku šansu za suradnju između Pariza i Pittsburgha oni ne moraju biti e, jedni protiv drugih. Pariški sporazum što u pravnom smislu nije jak sporazum. O to je deklaracija namjere svijeta, ali može biti e, pokretačka snaga novih e, odnosa što se tiče okoliša i tako dalje. Imamo sada globalne e, dionike, a ne samo onu staru e, vestfalijansku e, strukturu odnosa. vrlo je zanimljivo da partneri traže kontakt s nama, ne samo kinezi, već možemo reći da je to globalna pojava. Možemo igrati tu vodeću ulogu i stvoriti pozitivnu dinamiku. Eh, mm, iskreno vjerujem da je to eh, nešto što eh, podržavaju i to snažno podržava naše stanovništvo. Globalno stanovništvo je zato. To, o tome je govorio i gospodin Belet. Moramo staviti cijenu na ugljik. Moramo osigurati da da odredimo cijenu ne samo sirovan, sirovina e, već i e, stavimo cijenu održivosti majke zemlje e, na tehničkoj razini dobro radimo Iskreno govorići, ono što sada trebamo je politička volja. Moramo dati zamah pregovorima. Ja ću se zaista potruditi koliko god budem mogao da razgovaram s vođama u državama članicama, jer je to šansa i za njih da idu dalje. E, više nego ikada moramo pokazati poslovnom svijetu da ozbiljno shvaćamo stvari i da e, poštujemo pariški sporazum. Naravno, neće to biti lako, ali je izvedivo. Nisam tako siguran da uvođenje mjera na granici može biti od pomoći. E, bilo bi žalosno kad bismo mi E, bili prvi koji će ukoriti svjetska trgovinska organizacija zbog toga. Nisam siguran da je to izvedivo, a to čujem i od dionika, a države članice to uopće ne podupiru. Prema tome, e, snaga Europskog ets je usklađivanje svih sektora u državama članicama ako imate e, mjere na granicama za neke sektore, to će biti gubitak. E, ja sam optimističan e, što se tiče ETS-a. Gospodin Lavija je postavio pitanje o programu komisije. To je jasna poruka s njegove strane da komisija kaže što sada radi. Vaša je poruka jasna i glasna. Obavijestit ćemo vas o tome. E, dobro znam da moramo govoriti i o, ulaganjima. E, imali smo prošlog tjedna konferenciju u Briselu. Ja sam bio E, u New Yorku e, prije tri do četiri tjedna da razgovaram s privatnim sektorom o tome. Privatni sektor je spreman da ulaže, ali od nas traži e, pravnu sigurnost dugoročno gledano. To je najvažniji zahtjev poslovnog svijeta, poduzeća dajte nam pravnu sigurnost do 2030. godine. E, to su informacije iz svih sektora. 2020. E, obzor je prekratki rok za to područje. Ako želimo biti uspješni moramo osigurati da ono što radimo E, do 2030. je sukladno e, s onim što smo rekli da važi za 2020. Vjerujem da ako dademo ovu dosljednost i tu poruku privatnom sektoru kao europljani, mislim da ćemo stvoriti isti zamah koji smo stvorili e, kada je Delor došao sa Europom 1992. E, pres, preskupo je da ne djelujemo. Svi su željeli onda biti u tom tržištu i sve žele visoke standarde. Ako smo dosljedni u planiranju e, do 2030. onda će to biti globalni pokret E, isto važi i za ulaganje. Možemo stvoriti više sigurnosti i stabilnosti. E, što se tiče foruma za mnogostruke dionike i tu platformu, kako će to izgledati? Kako će dionici sudjelovati? E, ono što ste rekli, kako ostvarujemo interakciju s ljudima koji žele surađivati? to su e, vrlo često lokalne i regionalne vlasti. To nas je dovelo do toga da imamo usku suradnju e, sa odborom regija. E, surađujemo s njihovim članovima. Regionalne vlasti obično su dio tog sustava. Stoga kroz ovu platformu malo malo smanjujemo taj e, briselski mjehur uspostavljamo komunikaciju i e, time e, ta platforma više nije briselski mjehur Mm, odbor za upravljanje će e, e, organizirati specifične e, aktivnosti i onda referirati platformi. Toliko ljudi žele sudjelovati u ovoj platformi da mislim da je to način na koji smo poboljšali naš rad shvaćam ono što je rekao gospodin Florenc i shvatio sam njegovu referencu o poljoprivrednicima. Nećemo postići, nećemo postići rezultate koje trebamo ni za ni protiv poljoprivrednika. Moramo osigurati da poljoprivrednici e, budu uključeni u to i zato ćemo trebati mnoge nove tehnologije kako bi pomogli e, poljoprivrednicima da se uključe jer složenost kojima pristupamo poljoprivrednicima posebno u području ozelenjivanje, je užasno složena i posebno u onim zemljama gdje postoje još mala poljoprivredna gospodarstva mi stavljamo nevjerojatan teret na te poljoprivrednike kada se radi o kompleksnosti zakonodavstva i onoga što tražimo i zato Phil Hogan traži nove tehnologije e, promatranje sa izraka zraka interoperabilnost sustava kako bi smanjio taj pritisak. Također želim naglasiti kada govorite o mladim poljoprivrednicima, oni imaju e, slično mišljenje. Međutim, e, to moramo biti u skladu sa e, izazovima zaštite okoliša i moramo razviti tradicionalne stereotipe koji postoje na način na koji mi radimo. To će biti borba na temelju različitih polazišta. Što se tiče konvencije iz Arhusa, ja sam e, svjestan problema koji je spomenut. Mi smo u procesu e, definiranja našeg stajališta, međutim samo nekoliko riječi upozorenja. Ne smijemo krivo shvatiti spravnu situaciju. Evropska unija je uvijek rekla da kada pristupimo konvenciji iz Arhusa, da e, njezine odluke i e, odredbe moraju biti u skladu sa pravnim redom Europske e, unije. Dakle, Arhuska konvencija ne može promijeniti pravni red i ugovore Europske unije. I zato moramo sagledati to pitanje, ja sam toga svjestan i imat ćemo što prije moguće i stajalište o tome. Znamo da postoji otvoreno pitanje koje trebamo riješiti. To je toliko koliko mogu reći za sada. Jer još uvijek e, sagledavamo mogućnost da to pojasnimo. Onda kada se radi o korištenju zemljišta i šumarstvu, ne, e, zaboravio sam, mislim da moram reći nešto o GMO-a. Mislim da postoji frustrirajuće pitanje. Vi ste pitali koje je moje osobno mišljenje i moram to s vama podijeliti jer imam iskustva u dva različita svojstva. U sadašnjem svojstvu, ali i u svojstvu kada sam bio ministar i kada smo o tome razgovarali u vijeću. Za mene kao ministra u to vrijeme i za većinu mojih kolega bilo je jako neobično da svi osim jedne države članice su imale ideju da bi trebali krenuti u jednom smjeru, ali iz razloga komitologije e, nismo to učinili. A komisija je bila s nama u tom trenutku, ali nismo imali izbora jer pravila komitologije su nas tjerala da to radimo na drugi način. A to je bilo potpuno nezadovoljavajuće za sve jer e, javno mnjenje to nije shvaćalo, ali je bilo ali su države članice e, bile u napasti da onda kažu da, mi smo to pokušali zaustaviti, ali komisija nije dala i slično. I e, kada se radi o glifosatima i gmo to je nešto što e, oko čega se je Jean-Claude Juncker jako iritiran postoji politički smjer te rasprave, onda komisija je stavljena u poziciju da na, tam, na temelju pravila komitologije e, odluči da države članice kažu to nismo mi odlučili, to je odlučila komisija, to ćemo prepustiti komisiji. A to je ono što pokušavamo promijeniti u smislu što mi mislimo da treba postojati veće političko vlasništvo toga i od strane onih koji to predstavljaju u državama članicama. Pitali ste koje je moje osobno mišljenje, ali još uvijek vjerujem da jedino, jedino mjerilo koje trebamo imati, ako nastavimo regulirati na taj način, jest eh, na temelju znanstvenih dokaza. Nema sumnje ako postoji bilo kakva sumnja, trebamo to provjeriti i ponovno provjeriti. Međutim, ako odlučimo da se takve odluke donose na temelju znanstvenih dokaza, onda moramo ići i dalje do kraja na temelju znanstvenih e, dokaza i svi moraju preuzeti odgovornost, uključujući i vijeće. Kada se radi o korištenju zemljišta i šumarstvu, nisam osobno bio svjestan e, da se E, o toj gradnji od drva. Međutim, to je nešto, jedna od nadahnjujućih e, prilika da promijenimo način na koji gradimo i način na koji gledamo na beton. Mislim da posljednjih 15 godina vidimo da se više koristi e, beton i e, prirodni izvori u izgradnji nego 3 ili 4 tisuće godine prije, toga. Mislim da je to potpuno neodrživo i zato moramo osigurati da kada gradimo, gradimo kako bismo reciklirali. Nekad gradimo za kraće razdoblje, ali onda možemo reciklirati ili za dulje razdoblje, pa nema potrebe za recikliranje. Ali ja sam siguran da će drvo i šumarstvo igrati važnu ulogu u tomu. A trebamo stvoriti i održivost u šumarstvu, što je isto ogroman izazov i to je povezano za plano bioraznolikosti. Ako šumarstvo učinimo jednodimenzionalnim, onda će e, šume postati e, prijetnja biološkoj raznolikosti i zato to mora biti dio strategije u koju ja snažno vjerujem. Gospođo predsjedateljice, ja se nadam da nisam predugo govorio, pokušao sam odgovoriti na pitanja koja su mi postavljena na najbolji mogući način. Ako niste dobili e, dobar i potpuni odgovor, molim vas e, pošaljite mi u pisanom obliku meni i mojim kolegama jer možda nisam danas imao sve informacije koje su mi bile potrebne. Hvala na ovoj prilici za ovu razmjenu mišljenja, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Moram reći da očekujemo vodstvo komisije u ponovnoj uspostavi E, vjerodostojnosti znanstvenih dokaza koje dolaze od agencija. Možda ne možete sada odgovoriti, ali mi bismo se pitali e, da li je bilo rasprava u komisiji vezano za promjene metoda rada dakle da se ne e, uzdajemo na izvješća država članica nego da imamo vlastite stručne studije stručna istraživanja. To je nešto što bismo trebali uvesti, ali možda neki drugi put. Hvala lijepa i na osobnim informacijama, gospodine potpredsjedniče i što ste nam rekli nešto i o ugljenu i hvala što ste došli danas i hvala na suradnji s našim odborom. Želimo vam sreću u budućem radu. Dragi kolege i kolegice, ovo zaključuje današnji sastanak. Samo bih vas željela podsjetiti na e, sastanke gdje će doći predsjednik Republike Maršalskih otoka u srijedu i naši sljedeći sastanci redoviti 21. E, lipnja i 22. lipnja. Hvala lijepa.